<clears throat> Hvala vam lijepa, poštovane zastupnice i zastupnici. Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda, makrofinancijska pomoć Republici Moldovi. E, sada ćemo razgovarati o nacrtu mišljenja izvjestitelja Austrevičijusa, mišljenja drugih e, klubova. E, prijedlog je osigurati 100 milijuna eura za Moldovu u obliku kredita i bespovratnih sredstava. Trenutačno se nalazimo u procesu u kojem su e, čelnici e, optuženi za utaju sredstava unatoč tome Europska unija je ponovno pokrenula potporu u prosincu 2016. Osiguravamo i drugu financijsku pomoć iz proračuna. E, mi ćemo dati doprinos izvještaju, odnosno mišljenju odbora za međunarodnu trgovinu o kojem će se glasovati u travnju. Izvjestitelj se ispričao što danas nije mogao doći, tako da ću sada dati riječ gospođi Disanis iz Aldea koja će govoriti u ime izvjestitelja i predstaviti nacrt mišljenja u njegovo ime. Hvala vam lijepa. Gospodine Oštrevićius je u Ženevi na 34. sjednici za ljudska prava, tako da me je zamolio da govorim o njegovo ime. Upravo ste rekli da komisija želi odobriti 100 e, milijuna sredstava za Moldovu 60 milijuna kredita, a 40 bespovratnih sredstava. Prethodni iznos bio je 90 milijuna. Izvjestitelj e, želi u ovom mišljenju istaknuti da je važno naglasak staviti na ključna demokratska načela. Ostvaren je napredak što se tiče neovisnosti sudstva, neovisnosti medija u borbi protiv korupcije i borbi protiv prijevara. Trebamo biti svjesni toga da bi na koncu trebalo doći do učinkovitog pristupu E, i riješiti problem prijevare koji ste upravo spomenuli. A kako bismo ostvarili taj cilj treba postaviti dodatne uvjete i imati jasna mjerila kao i zakonodavne izvještaje koji se podnose ovom domu, a isto tako i trebamo osigurati obustavu plaćanja ukoliko se ne ostvari napredak. Drugo područje u kojem bi izvjestitelj e, želio da se djeluje je djelovanje Europskog parlamenta, posebno u sklopu memoranduma o razumijevanju i e, detaljnih informacija o isplati makrofinancijske pomoći. Prema mišljenju izvjestitelja, riječ je o informacijama koje se trebaju bolje razmjenjivati s Europskim parlamentom. I na posljedku izvjestitelj naglašava da je situacija u Moldovi posebno osjetljiva s obzirom na predstojeće izbore koji se trebaju održati u studenom sljedeće godine, u interesu je Europske unije podržati program reformi koje su u toku na način da se osigura pomoć u predviđenom roku. Važno je poštivati rokove 2017. i 2018 a pritom moramo biti svjesni toga da e, su preduvjeti važan element e, kako bi Moldova dobila e, potrebnu pomoć. I na posljedku izvjestitelj ističe da treba postojati potpora komisiji s obzirom na ciljeve i osjetljivu situaciju u demokratskom okruženju u Moldovi. I na posljedku izvjestitelj me zamolio da zahvalim e, izvjestiteljima u sjeni na njihovom doprinosu i da izvjestim kolege da će se kasnije tijekom tjedna održati sastanak sa izvjestiteljima u sjeni, a kako bi se izradilo kompromisno rješenje. Hvala. Hvala lijepa. Sada dajem E, riječ e, nazočnim e, izvjestiteljima u sjeni. Kovače, Zahvaljujem. Kao prvo istaknuo bih da je iznimno važno odaslati poruku ohrabrenja nadležnim tijelima u ova teška vremena. Ako pogledamo prioritete, sporazum s MMF-om i uvjete i izvješće o pridruživanju koje je iz radio povjerenik Han i potpredsjednica Mogherini, očito je da je došlo do napretka. Ova pomoć znak je priznanja odlučnosti Moldove da provodi potrebne reforme i nosi se sa izazovima koji su pred sadašnjim izvršnim tijelima. Drugo, svi znamo da je put dug, nitko to ne dovodi u pitanje i upravo zato Sada ne potpisujemo bjanko čeke, nego definiramo stroge kriterije i preduvjete kao i ciljeve koji se moraju ostvariti kako bi došlo do isplate. U prvobitnom prijedlogu komisije bilo je riječi o 150 milijuna eura, taj iznos je smanjen na 100, a komponenta bespovratnih sredstava smanjena je sa 50 na 40. E, tehnička pomoć se odobrava nakon ispunjavanja preduvjeta u potpunosti. Postojaće strogi uvjeti što se tiče isplate svake tranše, uključujući i prvu. Svako plaćanje uvjetuje se napretkom s obzirom na program MMF-a i uvjete koji su dogovoreni sa Europskom unijom u memorandumu o razumijevanju koji je u prilogu. Poštovane kolegice i kolege, na kraju želim reći eh, da će ova makrofinansijska pomoć osigurati da Moldova može eh, ispuniti zadaće i na taj će se način podmiriti postojeće potrebe. Međutim, e, ova pomoć osigurava i dodatni instrument e, pritiska s obzirom na provedbu reforme i temeljem e, sporazuma o pridruživanju, a pritom se uzimaju u obzir i otvorena pitanja koja u ovom trenutku postoje. Hvala lijepa u ime ECR-a, gospođa Fotiga. Hvala lijepa. Ja se slažem s tim da je makrofinancijska pomoć e, potrebna e, Moldovi i moldovskom narodu. E, međutim, imajući u vidu prethodna iskustva i ogromnu korumpiranost, trebamo voditi računa o posebnom instrumentu i o mogućnosti obustave isplate sredstava u slučaju da ponovno dođe do prijevare. Ima nešto što me ovdje brine, a to je situacija s ljudskim pravima u Moldovi. i tu govorimo o odvjetnicima i e, borcima za ljudska prava. Osim toga, čini mi se da je Moldova sve više e, teren na kojem Rusija e, pokazuje svoje strateške ambicije jer praktički postoji monopol što se tiče vlasništva nad medijima i to je nešto čega moramo biti svjesni i stoga pozivam visoku predstavnicu da u dvostruči napore e, kako bi se e, povećala operativna e, sposobnost. Zahvaljujem. Hvala lijepa gospođo Fatiga. Koliko vidim, nitko drugi od izvjestitelja u Sijeni nije nazočan, ali koliko vidim, gospođa Harms se javila za riječ. Ja se ispričavam, e, naš izvjestitelj u sjeni nije mogao doći, pa bih ja rekla nekoliko riječi. Slažem se s onim što je rekla gospođa Fotiga. E, postoje određeni problemi u Moldovi i u kontekstu strategije koju primjenjuje Rusija Ovdje bih e, međutim dodala da u Moldovi vidimo i određene domaće probleme i e, zbog toga e, treba voditi računa o onima koji razmišljaju o tome kako osnažiti ruski utjecaj u Moldovi. I upravo zato podržavam one amandmane koji su podneseni, a odnose se na e, i one ideje o depolitiziranju imenovanja u javnu službu i ideje o tome kako osigurati neovisnost e, i pluralizam u medijima kako bi to bio bitan element u sklopu ove pomoći. A isto tako trebamo inzistirati na istrazi slučajeva korupcije u Moldovi, posebno što se tiče ove e, ogromne prijevare, odnosno e, krađe e, sredstava iz banaka. tu ne vidimo nikakav napredak, iako na tome inzistiramo već godinama. I zato Podržavamo ovo izvješće, a osim toga podržavamo ideju veće razine vidljivosti kritičnih stajališta i kritičnih zapažanja o e, negativnim kretanjima i e, izbivanjima u Moldovi. Zahvaljujem Rebeki Harms. A Sada dajem riječ gospodinu Zorinu Mojza, izvjestitelju u ime odbora INTA. Hvala lijepa. Zahvaljujem na prilici da se obratim ovom uvaženom odboru danas kao izvjestitelj odbora koji je nadležan za ovaj zakonodavni akt. Ja bih želio nešto reći u svezi s nekim od osnovnih pitanja o kojima govorite. Time se sugerira da moramo značajno povećati političku uvjetovanost e, u odnosu na razinu koja postoji u ovom instrumentu. To dolazi do izražaja u amandmanima koje su kolege iz AFETA podnijeli na ovaj e, e, dokument. Prvo pitanje koje bih spomenuo je priroda instrumenta. Riječ je o makrofinancijskoj pomoći, e, pomoć e, tipa MMF-a, e, pomoć za bilancu plaćanja i to je povezano sa ekonomskim i financijskim upravljanjem. Drugim riječima postoje određena ograničenja u odnosu na vrstu uvjeta koje možemo povezati sa makrofinancijskom pomoći. Pritom moramo imati u vidu druge vrste potpore e, gdje postoji mogućnost za političku uvjetovanost. Stvari moramo staviti u kontekst. Međutim, to ne znači da ćemo se u ovom slučaju ograničiti samo na e, uvjete povezane sa ekonomijom i financijama. E, komisija je već e, e, izradila neslužbeni dokument koji je podijelila sa izvjestiteljima u kojem je, u kojem je definirala E, uvjete za Moldovu. I tu su izraženi svi osnovni elementi i definirani na način koji je primjenjiv. Borba protiv korupcije, pranja novca, e, reforma javne nabave, reforma energetskog sektora, e, i e, drugi bitni elementi. Ove reforme imaju e, utjecaj na e, sustav i definitivno će dovesti do smanjenja utjecaja oligarha i smanjenje proizvoljnosti u primjeni vlasti. Ograničuje se mogućnost utjecaja oligarha na javni život. To je jedan od osnovnih e, elemenata e, kada govorimo o uvjetovanosti. Primio sam dopis povjerenika Moskovisija i on potvrđuje e, da će stroga provjera ispunjavanja uvjeta biti nešto što će komisija napraviti prije svake isplate. Drugo pitanje je sljedeće. Prijedlog se temelji na međuinstitucijskom sporazumu koji je na snazi između tri institucije od 2013. E, priča je prilično duga, nemamo puno vremena. Ako pokušamo značajno izmijeniti okvir, a mnogi od amandmana koji su podneseni doveli bi do izmjene okvira, to bi moglo dovesti do velikih kašnjenja a takvo kašnjenje bi odaslalo pogrešnu geopolitičku poruku Moldoviji i našim istočnim partnerima u ovom trenutku. U prošlosti smo imali situacije kada nije postojala makrofinancijska pomoć e, zbog toga što se komisija i parlamente nisu mogli dogovoriti oko načina rada, a rezultat pregovora je okvir koji jasno dolazi do izražaja u ovoj odluci koja je pred nama. I zato bismo e, se trebali suzdržati od toga da uništimo ovaj osjetljiv kompromis. E, svi mi želimo da Moldova postane bolje mjesto za život. E, međutim, e, kompletna pretvorba u samo nekoliko mjeseci nije moguća. Ni države članice ne bi to bile u stanju. E, zapravo, ako bismo uskratili pomoć koja je nužno potrebna, e, to bi bio problem. Ako bi naglasak bio na nečem drugom, to bi stalo na put e, sustavnim reformama. Ako bismo odustali od Moldove, više ne bismo imali utjecaj na provedbu reformi. Dobio sam i potvrdu od komisije i s time završavam, od povjerenika Moskovisija danas u smislu da će Europski parlament dobiti iste informacije u istom trenutku kada i odbor država članica e, koji smo uspostavili, drugim riječima, e, bojite se da nećete dobiti informacije, međutim imamo potvrdu povjerenika Moskovisije da to neće biti slučaj i naše službe bave se e, praktičnim aspektima ovog pitanja da e, zaključim, ako pokušamo ostvariti nešto savršeno, nećemo uspjeti ostvariti ništa. cilj je osigurati bolju provedbu reformi. I drago mi je razgovarati o amandmanima e, sa e, izvjestiteljima u sjeni. Važno je osigurati pretvorbu i promjene, međutim moramo biti realni. Ne smijemo imati pred očima e, utopijska rješenja. Naravno moramo raditi u skladu sa ovlastima Europskog parlamenta. Veselim se suradnji sa kolegama, sa izvjestiteljima u Sjeni kako bismo ostvarili taj cilj, a nadam se da ćemo na koncu onda moći glasovati o ovom dokumentu na drugoj plenarnoj sjednici u svibnju. Zahvaljujem. Hvala lijepa gospodine Mojza na izvještaju u ime odbora INTA. Koliko vidimo u ovom trenutku, nitko od zastupnika nije se javio za riječ, tako da možemo dati riječ predstavnicima komisije. Međutim, prije nego to učinim, obavijestio bih vas da i smo pozvali revizorski sud da predstavi svoje zaključke temeljem nedavnog izvještaja o jačanju administrativnih tijela u Moldovi. Budući da nisu mogli doći, želio bih iznijeti neke od komentara iz njihovog izvještaja, budući da su iznimno važni za temu rasprave. Revizorski sud e, je razmatrao je li iznos od 782 milijuna eura od 2007. dao značajan i učinkovit doprinos jačanju javne administracije. Više manje su zaključili da je potpora proračunu imala ograničen učinak i da je komisija mogla brže reagirati kod pojave rizika. Osim toga, e, naveli su da komisija treba strože koristiti uvjete kod isplate sredstava i na koncu su istaknuli da komisija nije bila dovoljno stroga kod procjene jesu li uvjeti ispunjeni ili ne. A sada dajem riječ komisiji kako bi reagirala na komentare koje su iznijeli zastupnici danas popodne, a možda isto tako mogu nešto reći o tome kako se nose s preporukama revizorskog suda i na koji će način osigurati da pomoć Europske unije bude učinkovitija u budućnosti. Tko će govoriti u ime komisije? Gospodin Orojo Izvolite. Dakle, vi ste na čelu odjela za makrofinancijsku pomoć. Izvolite. Hvala vam lijepa. E, zahvaljujem obojice izvjestitelje, gospodinu Oštrebičijusu i e, gospodinu Mojsi iz odbora INTA. Zahvaljujem na potpori za ovaj prijedlog. Kao što znate, ova zemlja suočena je sa poteškoćama od 2014. s obzirom na kombinaciju šokova, to uključuje i bankarsku krizu. to je dodatno pogoršano zbog velike bankovne prijevare. A osim toga, tu postoji i element uključenosti Rusije, e, Bjelorusa i Ukrajine, a uključena je i donatorska potpora e, sve do trenutka kada je početkom 2016. na dužnost stupila nova vlada. a provodi se novi program uz pomoć Europske unije. Kao što znate, postoji e, sporazum iz veljače prošle godine s obzirom na plan za provedbu prioritetnih reformi a osim toga postoji suradnja s MMF-om s obzirom na provedbu sveobuhvatnih programa. MMF je nedavno posjetio ovu zemlju i e, na zadovoljavajući način zaključio prvo preispitivanje programa. U ovom kontekstu postoje određene mogućnosti prema mišljenju komisije da se nastavi makrofinancijska pomoć koja je bila prekinuta nekih e, dvije godine i u smislu financijskog instrumenta i makrofinancijske pomoći. U tom kontekstu predlažemo ovu operaciju, međutim moram biti potpuno jasan i reći da komisija dijeli zabrinutost koju su izrazili zastupnici u smislu ispunjavanja uvjeta. Komisija želi nastupiti čvrsto i nametnuti stroge uvjete u ovoj operaciji i stoga predlažemo uvjete i za prvu tranšu što je obično povezano samo sa programima MMF-a. Osim toga, tu postoje uvjeti koji će biti povezani sa elementom bespovratnih sredstava. Kao što je rekao gospodin Mojsa, naglasak će biti na nekim osnovnim područjima. Međutim, sve prisutni element će biti jačanje ekonomskog upravljanja u bankovnom sektoru, u javnom sektoru, između ostalog i kroz e, vanjski nadzor, vanjsku reviziju, osiguranje transparentnosti cijena, stroža pravila javne nabave a treće područje bit će područje borbe protiv pranja novca i korupcije. Osim toga, e, bitan je regulatorni okvir i međusobna povezanost e, i sa Europskom unijom. I na ali ništa manje važno, poboljšanje investicijske klime i e, sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini. Ukoliko se uvjeti ne ispune, to će automatski dovesti do obustave isplate kako je navedeno u izvještaju Revizorskog suda, a postoje konkretni uvjeti ekonomske politike koji se odnose na provedbu sporazuma o slobodnoj trgovini. Istodobno, kao što je gospodin Mojsa rekao, ne možemo očekivati da e, se putem makrofinancijske pomoći mogu riješiti sva otvorena pitanja u našim odnosima i što se tiče potrebnih reformi. E, Sama provedba povezana je sa provedbom političkih e, reformi, to je preduvjet. Međutim, uvjeti su financijske i ekonomske prirode, a povezani su i sa aspektom upravljanja. To uključuje i e, sudstvo, jer je i funkcioniranje sudstva iznimno važno za e, investicijsku klimu. Osim toga, uvjeravam vas da prije svake isplate, prije donošenja bilo kakve odluke, bit će potrebna procjena i zeleno svjetlo e, Europske službe za vanjsko djelovanje. Znači, ukoliko se pojave problemi ili političke prirode ili sa demokratskim institucijama ili neki drugi, to će se automatski odraziti na prekidanje ove operacije. Ova operacija sadrži i element bespovratnih sredstava, oko 40%, a to se opravdava činjenicom da je riječ o vrlo siromašnoj zemlji i što se tiče BDP-a i per capita dohotka, a i što se tiče pokazatelja zaduženosti. Osim toga, E, to je jedina zemlja u tom okruženju koja još uvijek ima pristup e, instrumentima MMF-a i Svjetske banke, tako da ispunjava sve preduvjete za makrofinancijsku pomoć. Što se tiče izvještaja Revizorskog suda, spomenuo bih e, da komisija ovu operaciju vidi u kontekstu rješavanja određenih preporuka suda u smislu ublažavanja rizika ova operacija povezana je sa sveobuhvatnom analizom, a osim toga memorandum o razumijevanju će sadržavati određena jamstva što se tiče zaštite financijskih interesa u smislu da će inspekcija OLAF-a i revizorski sud moći odlaziti u misije, a postoje i preduvjeti prema kojima će postojati mogućnost ne samo da se obustavi isplata, nego ćemo također moći tražiti raniji povrat sredstava. Pratit ćemo korištenje sredstava. Dakle, općenito, ukoliko dođe do obustave reformi ili napredak ne bude dostatan, eh, isplate će se obustaviti. Što se tiče odluke su zakonodavaca, ovo je instrument Europske unije pomoću kojeg se pokušava ostvariti utjecaj na provedbu reformi. A ukoliko se napredak ostvari, to će biti značajna potpora za vlasti u ovoj zemlji. Što se tiče prijedloga i amandmana, na izvještaj koji je podnesen, Smatram da bi bilo važno ograničiti predložene amandmane jer kao što je spomenuto pravila za makrofinancijsku pomoć su vrlo zahtjevna Teško je ostvariti konsenzus, a to je učinjeno prije tri godine među suzakonodavcima s obzirom na deklaraciju o makrofinancijskoj pomoći i jako je važno ne narušiti tu ravnotežu i ne dovoditi u pitanje ova pravila koja su iznimno osjetljiva. Naravno, i parlament i vijeće mogu osnažiti E, uvjete i ciljeve, povezati to sa sporazumom o pridruživanju i definirati nove uvjete. Isto tako mogu se iskoristiti uvodne izjave u memorandumu o razumijevanju e, temeljem kojih e, komisija ima mandat pregovarati. E, još samo jedna minuta pa ću završiti. E, spomenuo bih i nedavnu razmjenu pisama između povjerenika Moskovisija i predsjednika odbora INTA. E, komisija će vas naravno izvješćivati u potpunosti u skladu sa zajedničkom izjavom zakonodavaca, bilo da se radi o isplatama ili o memorandumu o razumijevanju ili o odborima koji će se uspostaviti Vidjet ćete i memorandum o razumijevanju. Odmah ćete ga dobiti kada i e, vijeće, a što se tiče isplata, mi ćemo vas naravno obavijestiti o svakoj tranši koja se bude isplaćivala i o uvjetima koji su povezani s isplatama. Naravno, e, Rado ćemo dostaviti sve dodatne informacije ukoliko ih parlament e, zatraži, tako da ćemo uvijek dijeliti informacije s parlamentom i s vijećem kao što je navedeno u pismu koju je poslao naš povjerenik. Hvala. Hvala gospodine Arojo. I u zaključku dajem riječ e, gospodinu iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Hvala vam lijepa i hvala što ste mi dali riječ e, na ovom forumu. Evo, kao prvo nekoliko riječi o političkoj situaciji u Moldovi. E, u zadnju godinu i nešto vidimo da je na snazi stabilna vlada, ali i novi predsjednik koji je stupio na vlast prošle godine E, on je se vratio iz drugog posjeta Monske gdje je pokušavao uspostaviti ponovno odnose sa Ruskom federacijom, što smatram neće biti lak zadatak. Usprkos toj stabilnosti e, Republika Moldova se suočava s raznim izazovima, a većina njih, e, većina njih već je spomenula, su spomenuli ranije govornici. Među njima su i borba s korupcijom, ali i usporavanje gospodarskog rasta. Među izazovima su i e, detaljno istraživanje masivne, masovne e, bankovne prijevare e, koja je 2014. se dogodila u toj zemlji. Također znamo da će u travnju biti objavljeno izvješće revizorske kuće Kroll i nadamo se da ćemo temeljem te revizije doći do nekog napretka u istrazi. EU prati političke razvoje u Moldovi i mislim da smo spomenuli sve što bismo htjeli vidjeti u zaključcima e, vijeća i e, e, odbora za vanjske, vanjsku politiku. Sve ono što je u tim zaključcima vrijedi i dan danas. Neke gospodarske poteškoće pojačane su zbog slabije gospodarske aktivnosti sa glavnim trgovinskim partnerima, te zemlje, što je onda dovelo do većeg e, trgovanja sa EU-om, što se može povezati i sa stupanjem na snagu trgovinskog sporazuma 1.7.2016. E, izvješće o pridruživanju e, Moldove koja je objavljena proteklog mjeseca opet isto tako jasno ističe koje su e, potrebne preostane reforme. O tim pitanjima ćemo razgovarati na sljedećem sastanku 31. ožujka kada će i premijer Filip e, biti prisutan na sastanku zajedno sa e, gospođom Mogherini. Vezano za predloženu makrofinancijsku pomoć, ona će se nadovezati na MMF-ov program koji je odobren prošle godine isplate u okviru predloženog programa, kao što je e, spomenuo kolega iz komisije, bit će uvjetovane dobrim napretkom u okviru MMF-ova programa, te e, će također biti vezane za ispunjenje konkretnih uvjeta koji će biti propisani i u memorandumu o razumijevanju. E, ta pitanja tiče se e, glavnih pitanja koje se tiču e, gospodarstva i upravljanja, ali i bankarskog sektora. Sve će to biti usko koordinirano e, sa MMF-om i Svjetskom bankom, ali i sa reformama u okviru EU-a i u okviru sporazuma o detaljnoj i sveobuhvatnoj trgovinskoj razmjeni. Moldova je uspjela e, provesti neke reforme prošlog mjeseca, međutim sada se ti napori dalje nastavljaju i e, odnosi sa EU su e, doprinijeli modernizaciji Moldove, povećali su trgovinsku razmjenu, ali i raz, i izravne kontakte između ljudi i smatramo da europski fondovi mogu e, značajno doprinijeti razvoju i napretku Moldove, e, te tako doprinijeti trgovinskoj razmjeni i iskoristiti postojeće stručne znanja e, iz EU-a, čime će se dodatno pomoći rasti razvoj mlad, mlađe populacije. Dakle, podržavamo napore Moldove, međutim, kao što je već ranije rečeno, na zadnjim zaključcima vijeća očekujemo konkretne rezultate. Pod tim uvjetima podržavamo predloženu makrofinancijsku potporu, odnosno pomoć Moldovi. Hvala lijepa. Hvala vama, gospodine Šubo. Poštovani kolege, ima li još kakvih pitanja ili komentara s vaše strane? Ovo je prilika za komentare. Vidim da imamo dva javljenja za riječ. Prvo, gospođa Hans. Mislim da je svima nama koji e, želimo e, pomoći pridruživanje Moldove, da je svima nama bitno znati e, da je u javnosti u Moldovi zapravo postoji očekivanje da mi sami pažljivije pratimo što se događa s nocem kojim damo. Moldovska javnost od nas očekuje da ne pristajemo tek tako na e, ove pojave koje kritiziraju i e, razni i mnogi državljani Moldove. Dakle, ne samo revizija, već i državljani Moldove. To je, mislim, ključno i za EU. Hvala lijepa. Gospođa Desane. Samo bih kratko svima htjela zahvaliti u ime izvjestitelja. Naravno da ću prerijeti vaše komentare, e, naročito komentare e, kolega sa odbora AFET i INTA. Mislim da postoji opći konsenzus da e, ovo podržavamo, to je jak poticaj za Moldovu, ali i postoji konsenzus da se pomoć treba uvjetovati da postoje e, ekonomski, ali i preduvjeti dobrog upravljanja koje oni moraju zadovoljiti. Kao što je kolega rekao, e, uvjeti trebaju biti e, realistični, ali trebaju biti i zahtjevni. Evo, to bi bilo sve. Hvala vam lijepo. Hvala vama. Gospodin Mojsa se javlja za riječ. Hvala. Samo kratko želim podsjetiti gospođu Hams da e, ljudi očekuju da mi pratimo što se događa e, s novcem. Međutim, u E, s ovim instrumentom je to dosta lako jer se novac uplaćuje u nacionalnu banku i može se koristiti za samo jednu svrhu, a to je e, za bilancu plaćanja. Dakle, ovaj se novac ne koristi e, za projekte koje će onda neki oligarh ili neko drugi moći iskoristiti, već je to makrofinancijska pomoć. Međutim, za druge instrumente naravno da trebamo gledati kako se novac troši. Ovdje rizik trošenja ili nepropisnog trošenja novca praktički ne postoji, a e, postoje mjere predostrožnosti da se to i onako ne bi dogodilo. Međutim, kažem, ovo je makrofinancijska potpora, a ne projektni novac, tako da e, ne postoji mogućnost pronevjere. U zaključku ovo je jedan dio slagalice u kojem se e, koriste različiti načini podrške Moldovi Međutim, moramo paziti da sve zajedno, sve vrste pomoći koje dajemo Moldovi imaju transformativni e, utjecaj i to sa konkretnim strokim uvjetima. A ovi uvjeti su već e, sadržani u tom paketu pomoći. Dakle, to nije e, eufemizam, to je paket uvjeta koji je vrlo strog i ako bude funkcionirao imat će velik utjecaj na stanje u državi. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem predstavnicima Komisije i Europske službe za vanjske djelovanje, kao i našim kolegama koji su sudjelovali u ovoj raspravi. E, glasovat ćemo 11. travnja e, u četvrtak. E, Biće to dobar dan prije glasovanja na odboru INTA koje je planirano za 25. travnja. Dragi kolege, to bi bilo sve za danas. Sljedeći sastanak e, održat će se sutra e, s početkom u 8.30. Imat ćemo elektroničko glasovanje za točke 8, 9 i 10. Nakon toga u 8.45 nastavljamo s razmjenom mišljenja e, sa Adamom Šabom koji šarže fer Europske komisije u EU u Briselu. Hvala vam lijepa i želim ugodnu večer.